proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 14. ove godine. Drage kolegice i kolege, većina nas sigurno još dobro zna što se 26.4.1986. radili. Taj dan se naime svima